Gut, kolegice i kolege, 7-8 minuta je nakon 9 sati, dozvolite da krenemo. Usprkos tome što dnevno političke vijesti, svi smo malo na neki način potaknuti time i moramo svakako i mi promisliti kako interpretirati rezultate izbora u SAD-u koje će se očitovati i u globalnoj trgovini, ali isto tako i e, naš odnos prema SAD-u. Kako će to u budućnosti izgledati, to će zasigurno biti na dnevnom redu sigurno sljedeće ili sljedećih sjednica i to će biti zaista fundamentalni promjena smjera kretanja SAD-a u trgovinskom smislu ako je samo dio onoga postane stvarnost što je najavljivano, što znači otkazivanje e, trgovinskih ugovora, e, dakle isto tako i trgovinski rat sa Kinom koji je 45% carinska stopa na sve kineske proizvode, sve to će zapravo globalnu trgovinsku klimu promijeniti uvelike i zbog toga moramo jako brzo razmisliti kako ćemo postupiti prema ovoj situaciji. Usprkos svemu imamo i dnevni red koji smo vam svima uputili. Imam tri prijedloga za izmjenom dnevnog reda. To je s jedne strane zahtjev za glasovanje o makrofinancijskom pomoći E, dakle Jordanu 15. točka da se stavi iza točke 21. dnevnog reda. Onda prijedlog e, gospođe Moske izvjestiteljice za e, pregovore oko okolišnih pitanja, dakle usmeno pitanje povezano s time, to bismo isto tako uzeli u obzir kod glasovanja. I izvješće o e, dakle, službenom putovanju u Valenciju, sedma točka da odgodimo za neko od budućih e, sastanaka odbora. Da li protiv ovako izmjenjenog dnevnog reda ima bilo kakvih e, primjedbi? Ne. Onda usvajamo izmjenjeni dnevni red. to, druga točka dnevnog reda, to je odobrenje zapisnika na sjednice E, sve do kraja naše sjednice, ako nemamo primjedbi protiv e, zapisnika, tada bi i ovaj zapisnik kao takav bio usvojen. Treća točka je priopćenja predsjednika. Na prvome mjestu kao uvijek e, želim upozoriti na to da je i ova sjetnica uživo se prenosi u web streamingu i sada već e, mogu pozdraviti sve gledatelje od Ljubljane do Lisubane, od Lüneburga pa sve do Helsinkija i veselim se isto tako velikom broju gledateljica i gledatelja. Uvijek e, morate imati to na umu da ste online i u web streamingu. Potom još nekolicina najava. Znate da da generalni tajnik i njegovo e, svjetske trgovinske organizacije, gospodina Aseveda, prvog kolovoza 2017. istječe mu mandat na taj dan. Gospodin Asevedo je izjavio, međutim, da će se još jednom kandidirati za generalnog tajnika Svjetske trgovinske organizacije, teoretski je to moguće. E, to moće i Pascal mi je imao dva e, dakle službe, ako ima drugih kandidata koje bi trebalo nominirati između 1. i 31. prosinca treba nominirati kandidate. Nakon toga bi bilo tromjesečno razdoblje u kojima kandidati mogu predstaviti svoje programe a konačna odluka bi se onda donijela 31. svibnja 2017. godine. Ja nisam čuo da ima i drugih kandidata, ali nikad se ne zna. Da vas želim isto tako upoznati sa azislanstvom koje je šlo u Argentinu, koje će biti pod posebnom točkom dnevnog reda i svi skupa za namo svjesni smo da će u svibnju sljedeće godine imamo predsjedničke izbore u Francuskoj i mali stranka, manja stranka zelenih i jedan od kandidata je i isto tako iz odbora Janik Jadot će u ime zelenih kandidirati se za predsjednika Francuske i htio sam to dati kao informaciju i u okviru, dakle, fair utakmice, mislim da je to i politički opravdano i želim mu osobno sve najbolje u preuzimanje i ovog zadatka. Eto, prelazimo dakle na četvrtu točku dnevnog reda, a u okviru ove točke u ovom trenutku imamo u tijeku dva trijaloga. Jedan trijalog e, odnosi se na dovršenje zakonodavnog okvira za e, konfliktne rude, minerale. Na dobrom se putu nalazimo, nadamo se da ćemo u skorašnjoj budućnosti završiti još nekoliko tehničkih pitanja koje stoje kao otvorena pitanja, ali i naš izvjestitelj potvrdno je kimnuo glavom Koji su konflikti još tu na dnevnom redu ili su sva pitanja razjašnjena? Nekoliko detalja. Dakle, bitna pitanja su pojašnjena. Riječ je trenutno samo o tome da smo zapravo prihvatili i priznali da za male uvoznike moraju postojati i izuzeci, a identifikacija toga što to znači, koliko postotaka, odnosno o kojim volumenima je riječ, to je zapravo ono što trebamo još u paketu dovršiti. Sva ostala pitanja a to su obveze, kriteriji, OECD-ove smjernice i tako dalje. O svemu tome smo već suglasni. Helmut Hvala Bernd. Mislim da je jako važno da upozorimo da sa ovim zakonodavstvom zaista smo iskoraknuli i idemo u smjeru isto tako corporate social responsibility kao pojam i potpuno je jasno da i trgovinska politika daje svoj doprinos u sprečavanju konflikata. E, na njemačkoj televiziji film u kojem si ti nastupio jučer u večeri gdje si još jednom e, predstavio e u regulativu potpuno je jasno da je to tek prvi korak i da mi kao parlament moramo poraditi na tome kako bismo upravo to zakonodavstvo razvijeli i dalje. I kako bismo sve što je ono ostvareno protiv, dakle, otpora nekih članica, da se i vijeće i komisija hitno pozove time kako mogu postati obvezujuće ove, ovi detalji. Izvjestitelj. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, hvala, dragi Dobrodošli, dragi kolege. Nekoliko ideja o tome što ste kazali. Mogu u cijelosti podržati ono što ste iznali, da svi oni problemi koji još uvijek treba riješiti nisu među onim većim problemima. Dakle, to se riječe samo o detaljima, detaljima koji su kao takvi tehničke naravi za koje mislimo da imamo ujedno i najbolje isodične pozicije da ih i riješimo. I želim ponoviti ono što ste vi kazali, a isto tako ja kao izvjestitelj, vjerojatno do 22. Eh, studenog ćemo imati završni trialog ukoliko će sve ići svojim tijekom. Naravno, u eh, jutarnjim satima ćemo koordinirati još posljednje detalje, dakle interni sastanak eh, između pregovoračkog tima i klubova. Ono što bih želio naglasiti je da političko razumijevanje koje je postignuto kroz ljetni period zaista idemo u okviru svih onih e, razumijevanja koje smo imali. Još jedan detalj, još jedan put želim pohvaliti e, dakle nizozemsko predsjedništvo, naši partneri u trialogu je zapravo bilo nizozemsko predsjedništvo i želim isto tako pohvaliti njihovu aktivnost, a isto tako bih to želio učiniti u poveznici sa slovačkim predsjedništvom, jer zaista je jednaka determiniranost kako bismo onda 22. studenog zatvorili ovaj dokument i pod e, slovačkim predsjedništvom mislimo da bi to onda bio jedno dobro, dobar završetak. Hvala lijepa gospodin Winkler i ja bih e, i vama želio na ovom mjestu zahvaliti jer doista e, u cijelosti i imali smo neke konflikte u samom početku unutar parlamenta te da smo kao pregovarački tim srasli međusobno, te da smo kao parlament jednim glasom nastupili e, prema van. To je izuzetno velik uspjeh i Helmut je u pravu. Paket zakonodavnih mjera koji je pred nama je nešto potpuno novo i ujedno je globalni korak u smjeru e, fer oblikovanja e, trgovine samih sirovina. Ako 22. studenog ćemo imati e, odluku konačno, onda i parlament može biti zaista zadovoljan i ponosan na ovu veliku, veliku točku koja je odrađena. Drugi trijalog, eh, makrofinancijska potpora za Jordan. Vi znate da smo i eh, u odboru odlučili da u osnovi da je e, predlog komisije možemo poduprijeti, međutim povećan je iznos sa 200 milijuna na 350 milijuna eura, nekoliko još tehničkih preinaka koje predlažemo, a imali smo jednu sjednicu trelošku sjednicu 27. listopada u okviru kojeg je bilo jasno da vijeće ni u kom slučaju 200 milijuna ne želi povećavati. E, za naš tim je bila samo jedna opcija ili prekinuti pregovore bez ikakvih izgleda da će se išta dogoditi, prije svega vezano uz rasprave oko samog proračuna, a druga opcija pak je bila je zajednička iz vijeća, komisije i parlamenta kako bismo imali jednu provjeru sa jasnim dakle, ciljem da ukoliko su činjenice stoje da onda i e, Jordan može dobiti veća financijska sredstva te naravno sa jasnim dakle, ispunjavanjem zadataka i ciljeva koje smo postavili pred Jordan. Naravno, također smo osigurali da ova zajednička izjava bude i sa zakonodavnim paketom u službenom listu Europske unije, da se objavi u službenom listu i mislim da smo postigli uspjeh. S jedne strane, potpora može ići konkretno prema stanovništvu, a s druge strane imamo i drugu opciju, ako će biti potrebno više financijskih sredstava, da to možemo i koristiti i zbog toga možemo i danas glasovati o postignutom kompromisu. Eto. Evo sada prelazimo odmah već i na točku petu dnevnog reda, a to je izvješće izaslanstva koje je boravilo prošlog tjedna u Buenos Aires u Argentini. Za ovu točku dnevnog reda želim predstaviti i predstavnike argentinskog veleposlanstva. Gdje ste? Dobrodošli. E, izaslanstvo je utvrđeno i osnovano iz razloga što smo bili čvrstog uvjerenja da nakon razmjena e, samih ponuda 11. E, svibnja za pregovore Merkosura Europske unije, da je to zapravo jedan prvi pregovarački krug od 2012. Mi smo u listopadu 2016. godine e, zapravo učinili jedan pojačani okvir za pregovore, te isto tako smo i mišljenja da temeljem stabilizacijskih e, mjera i stabilizacijske situacije u Argentini je dobro da pošaljemo jedno zaslanstvo što smo onda uistinu učinili te kao i uvijek e, kod takvih izaslanstava s jedne strane izuzetno dobra priprema samog izaslanstva. Hvala tajništvu, hvala Albertu. Svi su dogovoreni termini i cijela logistika je u cijelosti savršeno funkcionirala. Hvala vam na tome. Ali također smo imali i priliku kao i često na jednoj visokoj razini razgovarati i sa odgovornim političarima odgovorni za svoje resore, te smo isto tako se susreli sa gospođom Lorkom, ministricom vanjskih poslova, Kay, ministar gospodarstva, jednosatni razgovor, vrlo intenzivno smo razgovorili o ekonomskim uvjetima, te isto tako ministar zadužen za rad i isto tako i državni tajnik za trgovinska pitanja s kojim sam također imao prilike i u Briselu razmjenjivati svoje mišljenja izuzetno ugodan i konstruktivan dijalog koji se odvijao, ali isto tako i predstavnike parlamente, te isto tako i predstavnike e, civilnog društva, think tankova, te isto tako i predstavnika poljoprivrednog sektora. jer Saista i ovaj segment će biti centralni e, u svim budućim razgovorima i pregovorima. Kako smo u konačnici onda tako i na taj način dobili jedan ukupan uvid e, u pregovorima Argentine unutar Mercosura i kako će Argentina nastupiti unutar Mercosura te kako će se odvijati pregovori s Europskom unijom u budućnosti. A sve skupa u interesu jednog sveobuhvatnog sporazuma e, siguran sam da Upravo s obzirom na situaciju koju smo doživjeli eto danas u SAD-u i upravo ovakvi ugovori su izuzetno važni u tom kontekstu kako bi se stavila i postavila regulativa na dobrim osnovama izuzetno dobro, znači ovo izaslanstvo i uspješno izaslanstvo, nekoliko e, članova izaslanstva, gospodin Sarba, gospodin Fizas i gospodin Šolc. Da li vi želite nešto kazati, da li želite nadopuniti ovo kratko izvješće? Salva, Fizas, Šolc. Evo, tim redoslijedom. Muchas eh, gracias, presidente. Lo ha dicho hace tan solo dos días Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo još e, dva dana od e, ovog izaslanstva u Buenos Airesu, Argentini. E, mislim da se svi sudionici su zaista zadovoljni i o produktivnošću. Mi ćemo izraditi pisano izvješće i predstaviti ga idući mjesec međutim želim ne iskoristiti prigodu da kažem nešto i e, u dogovoru i sa drugim kolegama kako bih predstavio našu poziciju i jasno naglasio o čemu je bilo riječ e, vezano za ovo ad hoc izaslanstvo Radilo se o izuzetno važnom susretu koji je trebao dva i pol dana. Susreli smo se sa velikim brojem sugovornika na najvišoj razini koji su nam pojasnili situaciju u Argentini, te isto tako i šanse i izazove koji stoje pred Argentinom, sve one točke koje oni smatraju da su izuzetno važni u odnosu između Europske unije i Mercosura. Mi smo se susreli sa ministrima, sa tehničarima, sa različitim e, sugovornicima, te isto tako i predstavnicima civilnog društva. Vrlo konkretni razgovori vođeni su i sa sa mm, predstavnicima ruralnog područja i udruga ruralnih područja u Argentini i, i tamo također vidim određenu dozu optimizma, a u pogledu dakle ovog sporazuma, te isto tako e, udruga poslodavaca je bila malo suzdržana s obzirom na prilagodbu argentinske industrije i usklađivanje sa europskom, e, sa europskom konkurencijom. Nekoliko tehničkih sastanaka koji su se ticali samih pregovaračkih uvjeta, a isto tako smo imali neke posjete e, na licu mjesta gdje smo se susreli sa predstavnicima europskih poduzeća. Mislim da su svi sugornici, e, a i mi sami, zaista uspoznaji smo i znamo da stojimo upravo pred jednom povijesnom zadaćom. Postoji potreba za razvoj jedne zajedničke strategije koje će pospješiti međusobnu suradnju, s jedne strane ojačanjem trgovinskih odnosa, a s druge strane i investicija tu smo bili u suglasu, ovo je povijesni moment pred kojim se nalazimo, e, zaista treba naglasiti. Prije svega kada je riječ o Merkosuru u okviru ovih pregovora gdje smo u ovom trenutku u situaciji da možemo se usredotočiti na sporazum između Merkosura i Europske unije. Europska unija mnogo toga može dobiti kroz ovaj sporazum, ali i Mercosur, mi kao europsku perspektivu imamo pred očima da i naša gospodarstva i naše strukture mogu doživjeti svoje međusobno pozitivno isprepletanja, također nas spajaju i zajedničke vrijednosti koje i unutar Mercosura i u samoj Argentini čine zapravo idealnim partnerom i za Europsku uniju. Transatlantske trgovinski odnosi u ovom trenutku su pod velikim upitnikom i ovo pak e, znači da naša povijesno dobra suradnja znači s druge strane da imamo istovjetne vrijednosne mehanizme, te isto tako imamo i jezičnih preklapanja članovi su se susreli izaslanstva zaista sa velikim brojem predstavnika i u predsjedničkoj palači i u, predstavnicima, u predstavnicima dakle, e, samog gospodarstva, te su naišli na otvorena vrata na svim razinama. Predsjednik Makri, koji je godinu dana već na čelu vlade i koji pokušava sa svoje strane provesti strukturne reforme, te time Argentina treba postati gospodarstvo koje je zasnovano na održivim osnovama. O odnosi s Argentinom, sa investitorima, e, cilj je da se na neki način poveća suradnja kako bi se postigla istovjetna razina odnosa sa Europskom unijom, što neće biti jednostavno, jer u posljednjih deset godina Argentina na svjetskoj tržišnoj utakmici je izgubila svoju poziciju, što je dovelo pak do nesuglasja koje su svima nama poznate. Neki dijelovi civilnog društva ukazali su i konstruktivno i kritično na situaciju i koja bi pak dakle, vladi predsjednika Marka trebalo omogućiti nove iskorake potrebno potpora samoj vladi izražena i prema našem izaslanstvu. Zamoljeni smo da ne samo da riječima podupremo ovu vladu, već i dijelima koja kao vlada daje svoj pozitivan doprinos u odnosima s Europskom unijom, te je smo isto tako zamoljeni da zaista poduzmemo konkretne korake i jednoglasna e, situacija i jednoglasan stav vlade upućuje na to da se ova logika što je to brže moguće realizira, te da se odluke koje je moguće donijeti donesu što prije. Te isto tako i e, pitanje koje su povezane sa biogorivima. Politički je važno poduprijeti postojeću vladu koja daje izuzetan doprinos i koji prema Europskoj uniji imaju pozitivan stav e, koja je poboljšala e, dotadašnje odnose, a ti dotadašnji odnosi su bili zaista narušeni. E, riječ je o tome da je predsjednik vlade europski nego što su to bili prethodne vlade. A i ni na koji način se ne smije dogoditi da se odnosi između Europske unije i Mercosura na bilo koji način doživljavaju svoje uskrčivanje bilo kakvih potpora točka koja je također e, postavljena kao pitanje, to je investicijske banke. Naravno e, i naš odbor bi s tim u vezi trebao dati neki svoj e, konkretan doprinos. Mislim da je riječ da su pred nama i produbljenje odnosa i proširenje samog trgovinskog odnosa, a isto tako da možemo nastaviti suradnju i u sklopu Merkosura. To je upravo misija u zahvaljujem misiji e, Argentine u Briselu na organizaciji te isto tako i tajništvu vijeća, te isto tako i tajništvima svih klubova bez čijih napora ovaj put ne bi bio moguć. Hvala svima i nadamo se da je ovo početak jednog divnog prijateljstva. <laughs> Herr Fizas. Upravo tako. Gospodin Fizas. Hvala. Biću kratak. Mislim da je sve već rečeno i to vrlo elokventno. Htio bih zahvaliti tajništvu na organizaciji i gospodine predsjedavajući, hvala i vama što ste predsjedavali, odnosno vodili e, ovo izaslanstvo u Buenos Airesu. Mislim da je ovaj posjet bio vrlo koristan. I to ne samo u kontekstu naših svakodnevnih e, zadaća, već i zato što je imao cilj osnažiti naše prijateljske veze i odnose među kolegama. Kao što smo već čuli, Argentina je otvorena potpisivanju sporazuma s Mercosurom i ponekad e, smo stekle dojam da imaju više problema sa svojim e, susjedima u sklopu Mercosura nego s Europskom unijom. Radi se o unutarnjim poteškoćama. Naravno, normalno je da predstavnici industrijskih sindikata su zabrinuti zbog e, snage Europe u ovome sektoru i i razumljivo je kuda ide njihova naklonost u tom smislu. Kao što je Pablo Savat rekao, bilo bi pametno početi raditi na konkretnim odlukama i razgovarati detaljno o njima. Argentinci očekuju od nas da nešto napravimo, a ne samo da govorimo lijepe riječi i dajemo obećanja. Hvala. Helmut. Hvala gospodine predsjedavajući. I ja bih htio e, zahvaliti tajništvu i svima koji su e, pripremili ovaj posjet, a nisu u prvom planu. Ovaj posjet e, bio je vrlo zanimljiv. Nije ga bilo lako organizirati. Prije svega mislim na program, s obzirom na sve zemlje, na sve zastupnike koji su sudjelovali. Imali smo vrlo gust raspored, radili smo od ranog jutra do kasno navečer. Sastanci su često trajali po 30 minuta, e, sastajali smo se i s parlamentarcima i tako dalje. Ali ponekad e, moramo vidjeti na koji način možemo produbiti razgovore. Moram priznati da sam tada, da je mi to bio prvi posjet Argentini važno je bilo tamo otići. Govorimo, kad govorimo o sporazumu Mercosur, um, oko kojega se vode pregovori. Moj dojam je bio, možda se kolege slažu sa mnom, da se ovu zemlju sada doživljava kao uh, pokretača pregovaračkog procesa iz perspektive Merkosura. I svi e, naši sugovornici su nam naglašavali da su da se događaju trenutno promjene u pregovorima i sve se to događa iza zavjese, dakle nije u prvom planu neki koji, koji su ranije e, bili e, odgovorni a do bile su na vlasti, a pritom se misli i na oporbu e, i na civilno društvo, nisu doveli do potpisivanja sporazuma, sada su zabrinuti zbog toga što se događa. Trenutak je zanimljiv, uzimajući u obzir i američke izbore uzimajući u obzir e, stanje u regiji i u Europskoj uniji i treba vidjeti kakav je utjecaj trgovine na ekonomsku i socijalnu situaciju. I kad je riječ o pregovorima s Mercosurom, trebamo izmijeniti sporazum koji je star, stariji od 20 godina mi razgovaramo na osnovi koja ne odražava duboke promjene koje smo doživjeli mi u Europskoj uniji, a to vjerojatno vrijedi i za partnere u regiji Mercosur. Stoga uvijek ističem da se trebamo držati naših zahtjeva, te da trebamo e, ustrajati na transparentnosti pregovora, mada treba biti objavljen, te trebamo vidjeti koji je temelj za nova poglavlja koja smo uključili u pregovore. Možda je to izraženo običnim riječima u mandatu, ali mislim da je to jako važno i mislim da se radi o važnim zahtjevima na kojima Europski parlament i dalje treba ustrajati. Isto tako, e, tijekom terenskih posjeta primijetili smo da, čuli smo dakle potpuno druge poruke od onih koje čujemo ovdje. E, šef Volkswagen je govorio o izazovima u argentinskoj proizvodnji. E, oni su u tranzicijskom razdoblju, trebaju se pripremiti za korijenite promjene koje ih čekaju. Pripremaju se za e, pristup tržištu e, europskih konkurenata, što znači da im je i to tranzicijsko razdoblje treba, jer nisu spremni da im preko noći dođe konkurencija iz Europe. I to trebamo uzeti u obzir. To isto vrijedi i za socijalni učinak pregovora iz mog iskustva i prema mom dojmu e, na temelju naših e, razgovora, agrobiznis iz Argentine predstavljat će veliki izazov za poljoprivredne proizvođače iz Europe, prije svega za male i srednje proizvođače iz ruralnih područja. I to e, E, za nekoliko poljoprivrednih proizvoda. Zatim tu je i pitanje održivosti. I trebamo vidjeti na koji način pesticidi GMO, e, GMO mogu imati užasne posljedice na ljudske živote. Važno je da i to danas ističemo u pojedinim dijelovima. Primjerice, to je važno za e, proizvode koji iz Patagonije dolaze na europsko tržište. Radi se o kompleksnoj temi. Htio bih isto tako istaknuti da smo e, paralelno obavili posjet s e, delegacijom Mercosura. Pratili smo stanje u Argentini i htio bih istaknuti da je za naš klub malo problematično to što je vlada, vlada donijela e, odluku o brzoj isplati određenih fondova. To je nešto e, što je teško prihvatiti. E, radi se o pitanju vlasništva vlasnici često nisu Argentinci ili u Argentini. Dakle, radi se o vrlo kompleksnom pitanju. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Htio bih eh, na početku zahvaliti tajništvu. Oni su organizirali ovaj sastanak na visokoj razini, odnosno u misiji na visokoj razini i naš izvjestitelj gospodin Salafranka E, također zaslužuju našu zahvalnost kao i argentinska strana. Imali smo priliku vidjeti koje se promjene događaju u Argentini unatoč svim poteškoćama i kontradikcijama koje su nasljeđene i s obzirom na promjene koje se događaju drugdje u svijetu. Vidjeli smo da postoji velika otvorenost i e, volja economiche argentine di eh, spingere per poter arrivare in tempo trebamo učiniti sve što je moguće da eh, bismo u eh, normalnom roku postigli sporazum između njih i Europske unije. Argentina zapravo je predvodnik u tom procesu, ona vuče pregovore. Mercosur s obzirom na važnost Argentine u okviru Mercosura. Tu su i Uruguay i Paragvaj koji igraju važnu ulogu. E, trebamo istaknuti najvažnije točke e, pregovora. Za nas je to područje poljoprivrede, za Argentinu i za cijeli Mercosur – je industrija i pitanje pristupa e, tržištu, ali isto tako javna nabava. I to su područja na kojima i dalje trebamo raditi. No, unatoč tim poteškoćama, kao što je rekao izvjestitelj, a i vi, gospodine predsjedniče, mi smo zaključili da postoji e, politička volja političkog establishmenta da se nađu rješenja i da dođemo do sporazuma. Isto tako smo utvrdili da kad je riječ o nekim ključnim elementima europskog prijedloga, prije svega mislim na oznake zemljopisnog podrijetla, da postoje određeni dobri elementi. E, to je pitanje koje je jako važno za naše poljoprivrednike i naravno treba produbiti e, tu temu, ali naši e, sugovornici su dosta tome skloni. Nadalje, rokovi za promjenu ponude su dosta dugački. Trebalo je 15 godina da do toga dođe. Ali smo vidjeli eh, da postoji volja da se skrati to tranzicijsko razdoblje. Vi, izvjestitelj, kao i drugi kolege, već su istaknuli važli, eh, različite aspekte te eh, misije ali na kraju bih htio reći da postoji e, važan e, strateški karakter ovog trgovinskog sporazuma. Jutros, nakon što sam prošlu noć e, pratio na televiziji američke izbore, s obzirom na to strateški aspekt ovog sporazuma postaje tim važniji. Nadam se, dragi kolege, da ćemo e, pokazati veliku e, volju, odnosno spremnost da dođemo do ovog sporazuma i da ćemo doći do kompromisa u razumnom roku koji će omogućiti jedan sporazum koji e, približava Europsku uniju i zonu koja je jako kulturološki i vrijednosno vezana uz Europu i koja predstavlja jako važnog eh, trgovinskog partnera eh, Europskoj uniji. Hvala. Hvala, gospodin Seinfeld. U osnovi zapravo je sve već rečeno. Međutim, želim iskreno iskazati da nakon noćašnjih događanja i onog što se dogodilo u SAD-u, zaista nemam ništa pozitivnog e, zakazati, zbog toga se zapravo nisam ni htio javiti za riječe. Put je bio izuzetno dobro organiziran, ali sam izuzetno zadovoljan i činjenicom kako su se uopće tekli svi ovi pripremne radnje e, o svakom susretu e, mogu kazati da su upravo potvrdili sve ono što smo i unapred znali. Mislim da naši odnosi su na zavitno visokoj razini. Ako sve ono što će se dogovarati i pregovarati, ako će se to realizirati, tada mislim da će Argentina kao izuzetno snažna država iz ove regije imati lijepu budućnost pred sobom puno optimizma sam čuo iz ovih dosadašnjih riječi. Ja nisam tako optimističan kao oni. Možda je to upravo povezano sa ovom noći i događajima koji su se dogodili i zbog toga je moj optimizam uvelike splasno. Moramo znati da u Argentini imamo izbore iduće godine. Mislim da i vlada koja sada jako uspješno radi. Ne znamo da li će se kao vlada uspjeti e, i da će kao vlada opstati sljedeće godine. Znači, ovaj sporazum kojima prethode pregovori koji će trajati nekoliko godina i idućih godina bi trebala nastupiti realizacija sporazuma. E, naravno da će biti još velikih izazova u budućnosti, ali mislim da strateško značenje jednog sporazuma, baš kada je riječ o rezultatu koji se dogodio u SAD-u, ne smijemo i umanjivati taj rezultat. Mislim da ćemo taj proces e, morati aktivno pratiti. Hvala vam lijepa i time zatvaramo ovu točku dnevnog reda i prelazimo na šestu točku dnevnog reda. Tu je riječ e, o razmjeni pisama između Sovjetske Republike Brazil i Europske unije, a temeljem općeg sporazuma o carinama i trgovini GATT iz 1994. godine u pogledu izmjene koncesije u rasporedu i Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji. Ova procedura još nije u cijelosti dovršena. Vijeće treba još nešto vremena kako bi verificirao ovaj sporazum ali detalje će nam kazati Senik, e, gospodin Calba koji i e, prati ovu točku. Muchas e, gracias, presidente, Hvala gospodine predsjedavajući. Dragi kolege, ovo nije prvo izvješće o kojem raspravljamo, a da se odnosi o E, promjeni sporazuma s trećim zemljama zbog e, pristupanja Republike Hrvatske. Kao što je bio slučaj u prethodnim slučajevima, kao što stoji u člancima 24 stavak 6 ugovora o ugovora GATT, općeg sporazuma o carinama i trgovini, kao što isto tako stoji i u članku 27 tog sporazuma, taj proces koji o kojem danas počinjemo razgovarati ima za cilj razgovor o dodatnom protokolu koji će omogućiti e, prilagodbu tog sporazuma u okviru VTO-a. Jer naravno Hrvatska je pristupila Carinskoj uniji, pa to zahtjeva ovu vrstu prilagodbe. Komisija je osmislila prijedlog i pokušavaju isto tako pripremiti prilagodbu, odnosno promjenu koja će biti zadovoljavajuća za sve stranke u smislu naknada, odnosno kompenzacija koje se nude, a doći će isto tako i do smanjenja carina sklapanje sporazuma s Federat, Saveznom republikom Brazilom, Brazil, treba biti u skladu s pravilima VTO-a. Trebamo isto tako vidjeti kako, eh, kako bi se kompenzacije predvidjele s obzirom na sadašnji režim. Kao što je bio slučaj prije s drugim partnerima, uvijek postoje određeni sektori koji će biti pogođeniji od drugih. Stoga zahvaljujemo komisiji što su došli. Tu su predstavnici e, glavne uprave za trgovinu i za poljoprivredu. Hvala što ste došli na ovu prvu razmjenu mišljenja. Bili bismo zahvalni ako biste detaljno mogli e, opisati na koji način ste izračunali Um, koncesije u okviru uh, VTO-a. Prije svega nas zanima sektor šećera i peradi. Na ono što smo dakle uh, čuli je da postoji velik interes za stav komisije. Za nas će ovo biti jako zanimljivo za izradu izvješća. nakon što dobijemo službeni e, primjerak vašeg mišljenja. Hvala. Hvala. lijepa. A sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Prvo riječ ima gospodin Danti. Izvolite. Hvala. E, dobili smo dosta jasnu sliku u sporazumu o kojem jutros e, govorimo. Mislim da je najproblematičnija točka je mogućnost e, uvođenja carina na šest godina, carina na vrlo niskoj razini za kvotu šećera iz Brazila. I to radi se o šećeru u svrhu prerade i rafiniranja. a nakon toga, nakon tog razdoblja će se vratiti na e, razinu ostalih e, carina, a radi se o iznosu od 98 eura. E, kad govorimo o količinama, radi se o 78 tisuća tona. Zanima nas kakav će to imati utjecaj na kvotu izvoza Brazila brazilskog šećera u Hrvatsku u prošlosti. Dakle, e, imamo podatak od 78 tisuća tona, pa ne zanima kako se to može usporediti sa sadašnjim stanjem. Željeli bismo da nam e, komisija da jasniju sliku e, o količinama. I čini se da je ta kvota od 78 tisuća tona bila premašena više puta. Hvala lijepa, gospodin Biću kratak. Radi se o običajenom postupku. To smo napravili i e, u tijekom prethodnih valova proširenja. Naši aranžmani su takvi da mi ovo možemo E, smatrati standardnim postupkom i kao klub e, podržavamo predloženi postupak. Bilo bi naravno dobro znati koji će proizvodi biti obuhvaćeni ovime, ali ne mislim da je ovo na ikoj način kontroverzno ili da bi trebalo podlijegati bilo kakvim e, promjenama. Tako da mi to podržavamo. Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. I ja zahvaljujem izvjestitelju na uvodnom izlaganju. Podržavam ono što je rečeno. Međutim, željela bih iskoristiti ovu prigodu i istaknuti ono što svi znamo. Riječ je o najvažnijem e, tržištu u Latinskoj Americi za e, zemlje Europske unije. U novije vrijeme Brazil se vraća na put liberalizacije i postaje zemlja u kojoj sve više dolazi do izražaja protekcionizam. E, postoji vrlo velik broj e, mjera koje ograničavaju trgovinu u raznim e, gospodarskim sektorima i zato bih pozvala komisiju da vrši pritisak na Brazil što se toga tiče a nadovezala bih se i na ono što je rečeno o pregovorima između EU i Mercosura. E, važno je ubrzati taj proces i iskoristiti prigodu kako bismo ostvarili pomake e, u pregovorima između Europske unije i e, Mercosura, a isto tako i Brazila. Gospodin Scholz, hvala. I ja zahvaljujem izvjestitelju. Moram istaknuti da moramo sagledati ovo pitanje e, i pritom uzeti u obzir složenost situacije. Moramo uzeti u obzir i vremensku dinamiku. Ovdje se spominju određeni problemi koji su povezani s time da je naše današnje polazište potpuno drugačije od onog od kojeg smo krenuli i suočeni smo sa drugačijim posljedicama i moramo naći rješenje za ove probleme. Uvoz šećera iz Brazila u Hrvatsku e, povezan je e, s prijašnjom situacijom na hrvatskom tržištu. E, mi moramo uzeti u obzir dugoročni razvoj događaja, a to ne smije imati negativan utjecaj na standarde u proizvodnji, utjecaj na okoliš i tako dalje. E, tijekom daljnjih pregovora moramo uzeti u obzir e, sve ove aspekte i vidjeti što to znači za proizvođače u Brazilu, za njihova radna mjesta e, a u svjetlu povećanja standarda, a isto tako pritom moramo uzeti u obzir i naše standarde i e, domaću proizvodnju. E, mislim da dalje e, tjesno moramo, moramo pratiti situaciju u tjesnoj suradnji s izvjestiteljem kako bismo pronašli odgovarajuće rješenje za ovaj vrlo složen izazov. Zahvaljujem. Gospođa Begin. Zahvaljujem i ispričavam se e, što sam kasnila sastanak. Što se tiče ove točke dnevnog reda, e, zapravo u ovom trenutku nemam komentara. Zahvaljujem i dajem riječ komisiji. Gospodin Bedford. Hvala lijepa. E, zovem se John Bedford i na čelu sam odjela za pitanja Svjetske trgovinske organizacije. Unutar komisije bio sam glavni pregovarač u sklopu pripreme ovog nacrta sporazuma. Uvažene zastupnice i zastupnici, na samom početku e, moram reći da se slažem e, s opisom situacije koji je iznio izvjestitelj. Ovo je treći nacrt sporazuma pred vašim odborom, e, a kao rezultat pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i članaka 24. i 28. gata. U svakom slučaju riječ je o sporazumu za koji postoji pravna obveza da se sklopi u sklopu VTO-a. A pravna je obveza osigurati istovjetne e, tržišne uvjete unutar Europske unije sa 28 država članica, onima koji su postojali sa 27 država članica prije pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. O tome se radi. Mi moramo osigurati da pristupanje Hrvatske Europskoj uniji ne dovede do pogoršanja situacije za druge e, države članice Europske unije, odnosno članice Svjetske trgovinske organizacije. E, što se tiče carinskih stopa za uvoz u Hrvatsku. Te su stope bile niže prije pristupanja. Nakon ulaska Hrvatske ona preuzima carine koje postoje unutar Europske unije. Nakon pristupanja Hrvatske moramo pregovarati sa glavnim dobavljačem unutar svjetske trgovinske organizacije i moramo pregovarati o kompenzaciji kako bismo došli na onu situaciju koja je postojala prije pristupanja Republike Hrvatske. Što se tiče Brazila, Brazil je bio glavni dobavljač za dva proizvoda koja su e, predmet nacrta sporazuma koji je danas pred vama. Radi se o e, šećeru i e, peradi. To naravno uključuje i puretinu. U ova slučaja carinske stope za uvoz u Hrvatsku bile su niže nego za uvoz u Europsku uniju. Prvo ću reći nekoliko riječi o uvozu peradi. Što se tiče peradi, Hrvatska je imala carine koje su bile daleko, daleko niže od onih u Europskoj uniji. I kada preuzme carinsku stopu u Europskoj uniji, koja je bitno viša, to praktički znači da uvoz postaje nemoguć i zato moramo uh, doći do određene uh, kompenzacije kako bismo došli na onu situaciju koja je postojala prije pristupanja. A prema pravilima uh, Svjetske trgovinske organizacije moramo uzeti u obzir količinu prije pristupanja, tri godine prije i ta količina bi bila po tisuća tona peradi i 1500 tona e, šećera, 1500 e, tona e, puretine. A kada govorimo o kontingentu, kontingent je bio neograničen. Nije postojala granica za kvote. Mi smo uspjeli smanjiti količinu na 4767 tona za perad a sa 1200 e, tona za puretinu na 610 tona. Zapravo smo dakle uspjeli e, smanjiti e, kvotu. Riječ je o relativno ograničenoj količini proizvoda s obzirom na količinu koja se općenito uvozi u cijelu Europsku uniju. ne očekujemo velik utjecaj na tržište Europske unije. Što se tiče šećera, situacija je malo kompliciranija. Ne samo da je Hrvatska imala nižu carinu od one u Europskoj uniji, nego je Hrvatska samostalno primjenjivala daleko nižu carinsku stopu u razdoblju od sedam godina prije e, pristupanja. E, vi naravno možete iskoristiti tu mogućnost u sklopu VTO-a i Hrvatska je iskoristila tu mogućnost, e, tako da imamo vrlo složenu situaciju. E, unatoč tome mi smo primijenili ista pravila. Pogledali smo količinu uvoza u Hrvatsku prije pristupanja i to je podloga koju uzimamo kao polazište. Imali smo vrijednost 114 tisuća tona, E, to je uvoz u Hrvatsku prije pristupanja. I e, to sada moramo kompenzirati. E, dijelimo to na količinu od 78 tisuća što je pripisano Brazilu i 36 tisuća što se odnosi na kompletan uvoz. To je bila situacija prije pristupanja Hrvatske neke količine uvezene su preko Brazila, neke u sklopu kvota koje je Hrvatska sama uspostavila i koje su bile otvorene za sve. Uzimamo dakle u obzir situaciju u Hrvatskoj prije pristupanja i situaciju u Hrvatskoj nakon pristupanja od 114 tisuća tona, a to nije zanemariva količina i tu smo imali dosta žestoke pregovore, e, mi smo na koncu došli do dogovora koji uzima u obzir vrlo precizno pravila Svjetske trgovinske organizacije što se tiče kompenzacije. Nismo dali više nego što smo smatrali da je apsolutno naša dužnost u skladu s pravilima BTO-a morali smo biti svjesni činjenice da je Hrvatska samostalno primjenjivala daleko nižu stopu u razdoblju od sedam godina prije pristupanja. I na koncu smo morali dogovoriti s Brazilom da ćemo mi sedam godina nakon pristupanja e, primjenjivati slično nisku autonomnu stopu. Moramo dakle odraziti situaciju koja je postojala prije pristupanja, sedam godina prije pristupanja u razdoblju od sedam godina 6-7 godina nakon pristupanja. Jedne godine povećanja, a potom e, niža stopa od 98 e, eura po toni. To je vrlo neobična situacija. Nikada prije nismo bili suočeni sa sličnim okolnostima i činjenicama s kojima smo bili suočeni u ovim konkretnim pregovorima. E, pregovarali smo o ovom ključnom aspektu, a to je bio osnovni element kako bismo količinu zadržali na postojećoj razini. Na početku smo e, morali krenuti od 320 tisuća tona, e, tako da smo na koncu došli na trećinu od toga. Morali smo osigurati da količina bude na minimumu, a e, to je značilo da moramo barem privremeno imati nižu stopu na određeno razdoblje. Tako da je to e, bilo quid pro quo. I upravo zato e, smo željeli imati količinu na najnižoj mogućoj razini i to je bio naš osnovni cilj. Dakle, nadam se da sam vam uspio prenijeti osnovne elemente dosta koji se odnose na ovu dosta kompliciranu situaciju. Naravno, na raspolaganju sam e, ukoliko netko ima kakva pitanja. Hvala lijepa. I sada dajem riječ e, ponovno našem izvjestitelju. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Isto tako zahvaljujem komisiji na ovom detaljnom pojašnjenju. Zahvaljujem i kolegama na iznesenim komentarima. Riječ je o proceduri koju smo morali proći i nadam se da ćemo u duhu suradnje uspjeti dovršiti ovaj postupak što prije. Hvala. Hvala lijepa. Stalni izvjestitelj će izraditi nacrt izvještaja koji će nam onda služiti kao podloga za daljnju raspravu. Ovime zaključujem e, šestu točku dnevnog reda. Sada prelazimo, kao što sam rekao, sedma točka nju smo odgodili, premjestili i sada prelazimo na osmu točku dnevnog reda, palmino ulje i krčenje prašuma. E, riječ je o stajalištu u odnosu na izvještaj odbora za zaštitu okoliša. Međutim, s obzirom na to da je Europska unija e, drugi po veličini globalni uvoznik e, palminog ulja, riječ je o 7 milijuna tona godišnje, e, tu postoje razno razne trgovinske implikacije koje treba uzeti u obzir. Postoji i nekoliko trgovinskih sporazuma s relevantnim zemljama gdje su relevantna i pitanja sporazuma o partnerstvu i isto tako je važno pitanje održivosti. E, sada e, pod ovom točkom dajem riječ izvjestiteljici gospođi Begin. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Poštovane kolegice i kolege, e, kao što svi znamo, u ovom trenutku vode se razni prijepori u medijima oko palminog ulja i građani su s pravom zabrinuti. E, postoje prijepori upravo zato što palmino ulje, odnosno proizvodnja palminog ulja dovodi do određenih zdravstvenih rizika, a i e, E, problema što se tiče zaštite okoliša. Tu postoje e, problemi e, što se tiče proizvodnje ovog vrlo štetnog proizvoda. Samo palmino ulje je nešto na što otpada 40% globalne trgovine biljnim uljima, a svake godine u Europsku uniju uvozimo palmeno ulje 7 milijuna tona iz e, Malezije i Indonezije koji su zapravo najveći proizvođači palmenog ulja. U proizvodnji hrane proizvođači postupno smanjuju korištenje palmenog ulja, uglavnom iz marketinških razloga. Međutim, mnogi od vas ne znaju da se palmino ulje koristi i u proizvodnju biogoriva i biodizela i tu će se povećati korištenje i proizvodnja a postoji e, povezano s tim e, velik pritisak i štetan učinak na prašume zbog e, sve većeg uzgoja palmi za potrebe proizvodnje palmenog ulja. Europska unija je druga po redu regija E, na svijetu po uvozu palmenog ulja. Kao što sam spomenula, godišnje uvozimo 7 milijuna tona. E, mi smo u poziciji da praktički možemo određivati pravila igre. E, mi predlažemo drugačije carinske stope kako bismo osigurali održivu proizvodnju palmenog ulja kako bismo poticali uvoz palmenog ulja koje se proizvodi održivo. E, mi se nadamo da ćemo uspjeti e, spriječiti uvoz ogromnih količina e, za potrebe proizvodnje biogoriva i biodizela. Ja se nadam da sam jasno iznijela osnovne argumente. Spremna sam naravno surađivati s vama kako bismo ostvarili konsenzus što se tiče ovog vrlo prijepornog pitanja, ali isto tako vrlo važnog pitanja. Čekam vaša komentare. E, na redu su izvjestitelji u sjeni. E, prvo, e, gospodin Winkler. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospođi Begin na ovom uvodnom izlaganju. E, mislim da je naravno jedno jako važno pitanje utjecaj na lokalno okruženje, lokalne zajednice i lokalni okoliš. Tu ne postoji uvijek ravnoteža. Mislim da pritom moramo razmišljati o, o drživom postupanju kako bismo očuvali radna mjesta i to kombinirali sa osiguranjem e, napretka, a pritom uzeli u obzir e, socijalna i ekološka pitanja. Vjerojatno je jedna od mogućnosti uvođenje sustava certificiranja e, i uvođenje certificiranog održivog palminog ulja i ove oznake. E, tu imamo veliko iskustvo i što se tiče zakonodavnog prijedloga koji se odnosio na konfliktne minerale. E, tu moramo uzeti u obzir i socijalna pitanja i ekonomska pitanja, a i ostale aspekte. Dakle, ako uspijemo iznaći pravu ravnotežu, to će biti dobro e, rješenje. Zahvaljujem na obavljenom poslu i otvoreni smo za daljnju suradnju. Zahvaljujem. Gospodin Cali. Hvala lijepa. Ja govorim u ime gospodina Kamala koji je izvjestitelj u sjeni ECR-a. Nažalost, nije mogao doći na ovaj sastanak. Kao što znate, on je i stalni izvjestitelj za sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Malezije i e, iz tog razloga pratio je pregovore o palmenom ulju u proteklih nekoliko godina, a isto tako i pitanja povezana s kršenjem ljudskih prava, povezana s proizvodnjom palmenog ulja. Cilj je naravno uvesti uvesti održivu proizvodnju. Gospodin Kamal je pratio i okrugli stol koji se odnosio na pregovore o palmenom ulju on podržava cilj tog okruglog e, stola, međutim, e, još uvijek postoje određene prepreke što se tiče uvođenja održive proizvodnje palmenog ulja. E, tu je potrebno istaknuti tri stvari. Prvo, iako je ostvaren napredak što se tiče količine i e, raznovrsnosti e, palminog ulja koje se može certificirati, to stoji samo u odnosu na osnovne derivate, a e, ne odnosi se toliko na neprehrambeni sektor. Tu situacija nije dosljedna što se tiče raznih drugih kućanskih i kozmetičkih proizvoda. E, tu podržavamo odredbe koje se odnose na označavanje hrane kada se radi o sastojcima koji uključuju e, biljno ulje. Drugo, e, Naglasak mora biti na uspostavi segregiranog dobavnog lanca, međutim tu se ne omogućuje dovoljno vrijeme kako bi se razvili alternativni E, kanali dobave. E, čak i ako se uzme u obzir oznaka koja omogućuje kontrolirano kombiniranje ulja. I na posljedku, e, veću pozornost trebamo posvetiti malim subjektima u dobavnom lancu. Što se tiče certificiranja održive proizvodnje, mnogi mali dobavljači smatraju da je taj trošak za kreditiranje i certificiranje velika prepreka e, koja će dovesti do toga da će biti istisnuti iz tržišta. Zaključno, e, nekoliko riječi o sporazumu o slobodnoj trgovini između Europske unije i Malezije. E, tu se pokazala potreba da se nastavi ovaj proces. E, potrebno je uključiti poglavlje o trgovini i održivom razvoju e, kako bi se očuvali prirodni resursi i iskorištavali na održiv način. U konačnici moramo osigurati da trgovina neće dovesti do uništenja prirode i nadamo se da će se uvesti odgovarajuća praksa. Zahvaljujem u ime gospodina Kamala. Hvala lijepo gospodin s obzirom da se ni gospođa Krajnc ne može biti nazočna, zamolila me da prečitam njeno sada. Štovani predsjedniče, palmino ulje e, se zapravo nalazi svugdje i u hrani i u sredstvima za čišćenje i u kozmetici. E, Prodmicanje palmino ulje jest multinacionalne, upravo zato se koristi i na najnižoj razini. Krčenje prašuma i bioraznolikost su upravo posljedica naše konzumacije palmina ulje. 6,5 milijuna e, tona palminog ulja godišnje najkorištenije ulje općenito za prehranu u jugoistočnim, u Latinskoj Amerike te u Africi, E, često se prisiljavaju da krče e, površine i tako se oslobađa i CO2 u atmosferu. Najveći proizvođači palminog ulja često krše e, dakle sve one podatke koje se tiču ograničenja stakleničkih plinova veći broj konflikata vezano uz e, površine. Događaju se upravo je i e, prisilni rad na samim plantažama, te isto tako i održiva i organska proizvodnja time nisu omogućene. Što treba učiniti za suzbijanje ovih problema? Moramo inzistirati na trgovinskim sporazima, prije svega sa zemljama koje će biti e, održivi i u svojoj proizvodnji, te isto tako inzistirati na održivosti, te isto tako i kršenje ljudskih prava, te i očuvanje bioraznolikosti. Moramo isto tako e, raditi na mjerima kako bismo suzbili e, krčenje prašuma, te isto tako i prisilni rad eksploatacija radnika, odnosno eksploatacija dječjeg rada. Također su teme. Te moramo isto tako i u socijalnom pogledu biti odgovorni te industriju palmenog ulja kroz čitav lanac opskrbe e, osigurati situacije da se proizvode na etički način. E, transparentnost i sljedivost u tom pogledu su jako važni e, sve faze u proizvodnji palmenog ulja moraju e, se odvijati na održiv način, što je važno i za bioraznolikost i isto tako za fair uvjete trgovine, te kako za poljoprivredne, te isto tako suzbijanje, e, dakle, kršenja ljudskih prava, te kršenja radnih prava i iskorištavanje djece. Hvala, sada u ime Aldija, gospođa Šaroncova. Hvala gospodine predsjedniče. Ja sa svoje strane bih želio zahvaliti izvjestiteljici na uvodnom izlaganju te isto tako na preliminarnim, preliminarnim promišljanjima te isto tako mislim da je riječ o vrlo politički osjetljivom pitanju. Razvoj pamenog ulja dovelo je do krčenja prašuma koji je najrizičniji ekološki problem na našoj planeti 1500 kvadratnih kilometara plantaža prije 30 godina, danas imamo 100 puta veće površinu, što znači da je to dvostruka površina moje države Češke republike. Negativne su posljedice kako bismo smanjili CO2, a isto tako i promjenu klimatskih, e, dakle, klimatskih promjena. Što se tiče proizvodnje palmnog ulje, ona dovodi do degradacije samih e, okolišnih uvjeta. Proizvodnja e, sama kao takva zagađuje vodotokove, te isto tako ugrožava životinske i biljni svijet. Ako se uzme u obzir sve ove činjenice, Mišljenja sam da bismo svakako trebali našim partnerima u trgovini e, iskazati našu zabrinutost e, u značajnom korištenju palminog ulja u prehrambenim i neprehrambenim proizvodima. To znači da ne bi trebalo zaustaviti u cijelosti, ali bi proizvodnja trebala biti odgovornija i e, na neki način kontrolirana. Upravo u okruglom stolu koji je želio promovirati održivu proizvodnju, palmino ulje, upravo ovakav e, okrugli stol može doprinijeti e, danjem pojašnjanju svih problema s tim u veze. Te isto tako moramo obrazovati same potrošače palminog ulje. Gledam nekoliko stvari iz izvješća i mogu čestitati izvjestiteljici i veselim se suradnji i sa ostalim sudionicima. Hvala lijepa. Uve, Helmut. Hvala. I e, naš izvjestitelj se nije nazočan i ona me zamolila je da pročitam e, sav Google i to povezano s ovom izuzetno važnom pitanju. U načelu može slijediti pristup izvjestiteljice vezano uz palmino ulje i krčenje prašuma u današnjem svijetu. Palmino ulje je jedna od vodećih razloga za krčenje prašuma samo u Indoneziji, Maleziji, koji proizvode više od 85% ukupne proizvodnje te eksploatacija ovog dakle je ujedno i razlog za krčenje samih šuma koje je i 75% ukupnog krčenja na Bormiju, a to je prema izvješćima Greenpeace iz 2012. godine. E, palmino ulje je jedan zapravo jedan od većih razloga za protjerivanje autohtonog stanovništva, a koje isto tako potiču i same vladine strukture. E, autohtoni narodi koji su prograni sa svojih e, ognjišta i koji su na taj način jedan e, dodatni problem koji želim istaknuti s tim u vezi. Što se tiče pamenog ulja industrije koja je udružena isto tako i sa kršenjem ljudskih prava, e, dakle kršenje radničkih prava te korištenje dječje radne snage, tisuće djece koji nalaze pod vrlo lošim uvjetima i po opasnim uvjetima. E, ilegalne trgovina palminim uljem koji nalazi svoj put u prehrambene lanci koji znači ogromne profite za multinacionalne kompanije, a s druge strane uništava e, dakle manje zajednice. E, izuzetno je velika uloga u zaustavljanje upravo ovakvog e, proizvodnje palminog ulja. Multinacionalne kompanije trebaju e, ne samo na dobrovoljnoj osnovi smanjiti takvu vrstu proizvodnje, već da kroz dvogodišnje razdoblje zapravo se prestane opskrbljivati uljem iz ovakvih izvora. Socijalni aspekti koji su definirani na ovom okruglom stolu i povezani sa palminim uljem te isto tako koji nisu adekvatno e, doživjeli svoje certificiranje e, smatramo kao jednu od vačih problema. Zbog toga smatramo da bi kriteriji i konzistentna implementacija tražiti od komisije da se podupre razvoj multilateralnih e, schema certificiranja kako bi se osiguralo e, je istovjetnost palmenog ulja. Veliki igrači unutar same udruge koji čine isto tako i tisuću srednjih e, proizvođača palmenog ulja na međunarodnoj razini i koji kao sa većim igračima e, vrlo senzitivno prodiru u sam način proizvodnje. Zbog toga moramo imati jednaku razinu odgovornosti e, koji imamo i prema konfliktnim mineralima te isto tako stvoriti regulatorne osnove, te isto tako kako bi cijeli prehrambeni lanac bio oslobođen onih proizvoda koji prouzrokuju krčenje prašuma. Izuzetno je važno da se stvaraju komplementarni sporazumi koji će stvoriti isto tako jednu dobrovoljnu zakonodavnu infrastrukturu koja će pratiti palmino ulje, te isto tako i krčenje ostalih šuma. E, Prioritet e, za komisiju bi trebao biti da se kontrolira uvoz palminog ulja koje je izravno povezano sa krčenjem prašuma i koji ne govori izravno o svim e, posljedičnim troškovima. Te je isto tako važno da se ovaj instrument e, kroz certifikaciju može i pratiti. Dozvolite da dodam da mi kao potrošači imamo mogućnost da pogledamo i same proizvode, analiziramo ih u trgovinama, provjeriti što je zapravo sadržaj samih proizvoda i to kroz korištenje moderne tehnologije. Svaki e, proizvođač može smanjiti količinu palminog ulja u svojem krajnjem proizvodu. Hvala lijepa. Dajem riječ e, komisiji gospodin, gospodin Stilstra. Ako dozvolite, ja bih e, želio prepustiti riječ gospodinu Bazilu iz opće uprave Trejta, onda ću ja potpuniti sve ono što će on ovdje iznijeti. Hvala, dobro jutro. Mislim da uzivši u obzir sve one akcije koje su pozute vezi uz palmino ulje i komisija je apsolutno svjesna povezanosti palminog ulja i krčenja prašuma kao problematike. Mislimo da je jako važno da se pozovemo na načelo i komisija je e, upravo cijela to načelo, a to je nediskriminacija. Upravo zato što je palmeno ulje u nekim dijelovima svijeta povezano sa krčenjem prašuma, a neki drugi proizvode sa nekim drugim krčenjima, e, upravo se postavlja pitanje zašto se usredotočujemo na palmino ulja, a ne i na druge proizvode. Mislim da E, bi to trebalo svakako razmotriti. Moramo biti jasni u svom izričaju, jer održivo palmino ulje može značiti različito za svakog pojedinca i po time znači prethodno korištenje samih tala i samog zemlja koje je bilo pod šumom s jedne strane ili neka druga namjena tog tla no e, nije jasno iz e, samog pojma održavog palmenog ulja da li je riječ o jednom ili o drugom vrstu površine koja je prethodno korištena. Stoga svakako treba imati to na umu kada se radi nacrt ovakvog mišljenja. Što se tiče biogoriva, molimo vas da provjerite novu direktovu o biogorivama e, palmino ulje kada se koriste za biodizel mora ispunjavati određene kriterije koji pak uključuju isto tako i kriterije kojim se izbjegava zapravo e, ono palmino ulje koje bi prouzrokovalo krčenje šuma. Isto tako je važno uzeti u obzir da mnoge dobrovoljne inicijative koje se poduzimaju i koje su u tijeku, e, primjerice Consumer Goods Forum koji E, ima pod svojim okriljem velik broj brendova u svijetu e, koji u svom lancu opskrbe također pazi upravo na e, posljedice krčanja, a sve ono što je OCD, FO1, smjernice, također valja uzeti u obzir, a to su opskrbni lanci za poljoprivredne proizvode. Što se tiče dakle, trgovinskih sporazuma, apsolutno sporazumi sa Malezijom i isto tako i rasprave koje su u tijeku sa Indonezijom od e, velikog su značaja. Svakako ćemo e, uključiti i poglede koje se tiče i održive proizvodnje te isto tako pregovorima sa Indonezijom trebamo vidjeti u kojem obojmu e, ovo pitanje može biti povezano sa palmenim uljem, ali konzervacija bioraznolikosti te isto tako i e, radnička prava svakako moraju biti uključena u same sporazume, ali kao što znate mi smo tek u ranoj fazi pregovora po ova dva sporazuma. Ako smijem samo dodati još e, dvije točke. Na prvom mjestu želio bih e, se osvrnuti na krčenje. Neki od vas su e, se s pravom se pozvali na sve ono što smo učinili u zadnjih 10-12 godina kad je riječ od dakle pod krčenicom flagged sa puno nastojanja i težnje bili smo uspješni da upravo kroz ovaj instrument e, na neki način spriječimo ilegalno e, krčenje, odnosno ilegalno krčenje je zapravo nešto što je jedan širi pojam samog krčenja, a isto tako i korištenje e, samih šumskih površina. Isto tako moramo kazati da i mi kao komisija E, razmatramo mogućnost e, da zapravo ustoličimo jedan akcijski plan protiv krčenja šuma općenito. A taj potencijalni akcijski plan mi smo u nedugo zapravo pregledali sve opcije i pregledali sve mjere koje su moguće kako se mogu spriječiti krčenje i degradacija šuma i mislimo da ćemo to početkom 2017. imati ovaj input e, koji će pokriti jednu širu razinu ove problematike. Što se tiče specifičnog problematike palminog ulja, mnogi od vas su spominjali isto tako i negativne posljedice koje su povezane sa proizvodnjom palminog ulja. Naravno, treba Fernesa radi kazati da isto tako i postoje tu gospodarski interesi koji su povezani sa proizvodnjom, a isto tako su sami po sebi izvor prihoda e, upravo u zemljama o kojima je riječ. Naravno, apsolutno prihvaćamo i prepoznajemo sve e, okolišne E, dakle, negativnosti, negativne posljedice u samoj proizvodnji palminog ulja, a ono što ćemo učiniti, mi ćemo svakako vrlo brzo izaći sa e, jednim e, analizom E, utjecaja proizvodnje palminog ulja na okoliš, a što će biti dubinska analiza i samih standarda održive proizvodnje. Neki od vas su to spominjali i na neki način će se u ovoj studiji e, ovo dotaknuti, te ćemo na taj način vidjeti što možemo učiniti u povezanosti sa palminom uljem i krčenjem općenito, a sve ovo u nekoliko idućih mjeseci i godina. Evo, ove dvije informacije koje sam želio pružiti i koje sam vam želio dati. Hvala lijepa. Naš izvjestitelj, izvolite. Hvala lijepa. Svim kolegicama i kolegama želim zahvaliti na njihovim prilozima i nalazimo se zaista na dobrom putu mi sa našim poslom nastavljamo i nadamo se da ćemo uspjeti imati što je to moguće e, širi konsenzus oko svih pitanja. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. I vaše izvješće ćemo imati petog prosinca i raspravljati o njemu. Time zatvoramo osmu točku dnevnog reda i prelazimo na devetu točku, a to je integrirana politika Europske unije za Arktik. Riječ je o mišljenju koje je zapravo iz nadležnog odbora AFET i ENVI. A riječ je o izvješće koje je povezano sa komunikacijom komisije. Naravno, ima implikacije trgovinske narave i zbog toga ćemo i mi dati naše mišljenje. Želim dati riječ odmah našem izvjestitelju za mišljenje Davidu Martinu. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Kao što kolege znaju, Arktik e, obuhvaća će osam zemalja, uključujući tri države članice Europske unije, Dansku, uzimajući e, u obzir i njezin odnos s Grenlandom, kao i Finsku i Švedsku. E, klimatske promjene e, prijete živom svijetu na Arktiku, ali isto tako otvaraju i nove mogućnosti za ekonomske aktivnosti investicije. Topljenje polarne ledene kape omogućuje otvaranje novih brodarskih ruta te izgradnju novih prometnih infrastruktura, a omogućuje i turističke aktivnosti. Stoga je Arktik e, sve više strateški važan, ne samo za Europu, već i za Aziju. E, e, Koreja, Indija, Kina i Japan svi imaju status promatrača u Vijeću za Arktik. U ovom mišljenju pokušao sam se usredotočiti isključivo na one aspekte koje se odnose na trgovinu u e, Europskoj strategiji za Artik. Sve ekonomske djelatnosti morat će se obavljati na održiv način uz puno poštovanje autohtonih zajednica. Drugo, važnost e, e, poglavlja o održivosti trgovine u trgovinskim sporazumima je također nešto što treba isticati i treba omogućiti zaštitu prirode i održivo ribarstvo. U tom smislu je važna CETA kao i e, odnos Europske unije s Islandom, Islandom i Norveškom. Trebamo paziti na održivo korištenje prirodnih resursa. I na kraju, nešto što je meni osobno jako važno, ono što je uvedeno nakon pritiska Europskog parlamenta ne smije biti dovedeno u pitanje. Treba reći da slične mjere su usvojene i od strane SAD-a i Rusije kako bi se zaštitio e, živi svijet na Arktiku. E, jer radi se o zaštiti tuljana koji su jako bitni za Arktik. Ja ću isto tako podnijeti nekoliko amandmana koje nisam mogao uvrstiti u e, izvorno mišljenje. Htio bih tražiti da se e, uvedu obvezujući e, standardi e, koje bi podupro vijeće, vijeće za Arktik i isto tako mislim da treba poduprijeti izgradnju infrastrukture poput željeznice i luka što je bitno za ekonomske djelatnosti, a isto tako podsjećam na ulogu međunarodne pomorske organizacije u uspostavi brodarskih standarda a isto tako e, je bitan kodeks e, koji se odnosi na zahtjev, odnosno kriterije kojima moraju udovoljavati e, brodovi koji plove Arktikom. I isto tako treba podupirati održivo i odgovorno ribarenje u vodama Grenlana. Ponavljam, naš posao je da se pozabavimo ovim trgovinskim aspektima. E, međutim tu su i neka vrlo važna e, pitanja koja se odnose na ekologiju, zaštitu Arktika, ali sam se usredotočio na našu ulogu u ovom izvješću. Hvala. Hvala, mislim da ste, bi, da ste u pravu, u protivnom bismo bili u sukobu s drugim e, od, odborima. Sada predajem riječ izvjestitelju u sjeni, gospođi, e, gospođi Akneinen. Hvala, gospodine predsjedavajući. Prije svega, ja bih htjela zahvaliti našem e, kolegi Davidu Martinu na sastavljanju e, mišljenja. Hvala mu i na sugestijama. Postoje neke točke koje bih htjela dodati. Htjela bih reći da kad je riječ o nacrtu izvješća o integriranom politici Europske unije za Arktik, mislim da je važno spomenuti da s obzirom da će Finska uskoro preuzeti e, predsjedanje vijećem za Arktik 2017. i 2018. godine, a to predstavlja veliku mogućnost za Europsku uniju, da to trebamo iskoristiti. Nadalje, s obzirom e, na summit e, Europske unije i Kanade 30.10. ove godine Kanada i Europske unije su se dogovorile da će usko surađivati s vijećem za Arktik. I e, e veselimo se odluci vijeća za Arktik da da Europskoj uniji status e, promatrača. Kad je riječ o mišljenju INTE, odbora INTE, vezano uz ovo izvješće, mislim da bismo trebali isticati važnost e, trgovinske politike Europske unije kao instrumenta za promicanje održive politike i postizanja okolišnih ciljeva. E, kao što je bio e, slučaj s nedavno ispregovaranim trgovinskim sporazumima, prije svega mislim na CETU. Isto tako mislimo da treba promicati nove brodarske rute na Arktiku. U tom smislu podupiremo um, poglavlja o javnoj nabavi i o pruženju prometnih usluga na Arktiku. Ja ću podnijeti amandman uh, vezano uz to gdje će stajati da sudjelovanje europskih uh, kompanija na uh, kanadskom tržištu javne nabave će imati pozitivan učinak na sektor Eh, sektor brodarstva. Prije svega mislim na brodove za lomljenje leda. Kad je riječ, ne mogu se sjetiti o kojem se stavku radi, ali htjela bih eh, predložiti da naglasimo da su Kanada i Europska unija potvrdile svoju obvezu, preuzimanje obveze da osnaže svoju eh, suradnju na Arktiku. I mislim da bi deklaraciju koja se na to odnosi također trebalo izrekom spomenuti. I na kraju, u stavku gdje govorimo o, to je stavak 5, mogli bismo dodati da mislimo da je uvrštavanje takvih odredbi će bi trebalo postati e, sastavnim dijelom svih e, sporazuma o slobodnoj trgovini koje će Europska unija sklopiti sa svojim e, partnerima izvan Europske unije. Evo, uskoro ću podnijeti ove amandmane. Hvala vam e, što ste napravili nacrt mišljenja. Hvala, gospodin Sariju, u ime EKR-a. E Hvala, gospodine predsjedavajući. Europska unija je važan akter u arktičkoj regiji i u smislu svog angažmana i u smislu svoje politike u brojnim područjima od ribarstva do prirodnih resursa pa održivog, sve do održivog razvoja i istraživanja. Stoga ovo mišljenje je potrebno. Htio bih istaknuti neke stvari. Prvo, mislim da se mogu složiti s izvjestiteljem o tome da treba istaknuti prilike za ekonomski razvoj regije te istaknuti investicijske mogućnosti vezano uz e, moguće iskorištavanje e, izvora energije i plina. Možda treba samo dodati da to nije lako napraviti te da trebamo uzeti u obzir ograničenu infrastrukturu, e, sezonska sezonska ograničenja, ekstremno vrijeme te e, tehnološke zahtjeve kao i određene e, ekološke bojazni. U točki broj 7 spominje se e, sporazum o slobodnoj trgovini između Islanda i Kine. To je nešto što također treba biti predmet naše zabrinutosti. Znamo da Kina pokazuje sve veći interes za ovu reju i to je nešto i taj sporazum između Kine i Islanda može se doživjeti kao prvi korak Pekinga da ostvari bolji pristup e, brodarskim rutama prema Arktiku i bolji pristup e, prirodnim resursima, tako da trebamo pratiti i razvoj te situacije. I treće, Rusija. Još jedna velika sila koja obuhvaća gotovo polovinu Arktika. Znamo kakvi su trenutno odnosi između Europske unije i Rusije, gotovo su zamrznuti, nema uopće sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Rusije, pa naša mogućnost praćenja utjecanja na njihove aktivnosti u toj regiji su u određenoj mjeri ograničene. Međutim, Arktik je jedna od posljednjih međunarodnih arena gdje barem sektorski dijalog između Europske unije i Rusije i dalje postoji kao otvorena mogućnost i to je nešto što trebamo iskoristiti kako bismo pratili e, razvoj događaja i kako bismo iskoristili mogućnost da barem u određenoj mjeri utječemo na ruske interese i aktivnosti u toj regiji. Evo, to je trenutno sve što sam htio reći. Podržavam doista ovaj nacrt mišljenja i veselim se suradnji s izvjestiteljem e, na njegovu dovršetku. Hvala, Helmut Scholz. Hvala Bernd. Ja bih se želio zahvaliti izvjestitelju i svi smo suglasni da je riječ zaista o važnom mišljenju. Ja bih odmah želio kazati neke napomene vezano za ove izvješće, a mi ćemo i kao klub e, sigurno uputiti neke amandmane. Moramo se e, predočiti da u 2016. godine imamo negativni rekord, a riječ je o površinama pod e, ledom. I zbog toga sam mišljenja da sve ono što smatramo trgovinom i što se po taj pom može podvesti, da uvijek moramo uzeti u obzir i klimatske promjene. Dakle, klimatske promjene kao jedna od tema koja stoji zapravo kao vrhovni stožer unutar samih pregovora o e, bilo kakvim trgovinskim sporazima. Ja sam na ovom mislužem zahvaliti i generalnoj direkciji za istraživanja koji su ukupno kompleksnost ovog pitanja i u drugim odborima dali svoj e, mišljenje i koji su izradili jednu studiju EU Arctic Policy and Regional Context i ako pogledate 29. stranicu ove studije, tamo se navode nacionalni prioriteti e, samih strategija za Arktik. I samo ću nekoliko navesti, tri, e, koje isto tako govore o trgovinskom aspektu. Na prvom mjestu Danska, Farske otočje i Grenland smatra se da moraju imati respekt pred e, vrlo osjetljivom klimatskim uvjetima Švedska e, zaštita klimatskih promjena kao glavni prioritet, kao jedna od važnih prioriteta u ekonomskom razvoju i međunarodni razvoj, čak i SAD smatraju da je e, zapravo jedan pristup koji u čuvanju arktičkog područja u konzerviranju prirodnih e, resursa moraju biti u svakom slučaju glavni prioritet. Svi manje više govore dakle o E, okolišnom aspektu, o održivom e, na neki način korištenju Arktika kao regije i svi se zalažu za to. Zbog toga bismo i mi s naše strane kao GUE NGL e, htjeli isto tako vidjeti i jednu polazičnu točku u trgovinskoj politici i kako bismo upravo čuvali Arktik kao jedinstveni E, područje, jedinstveno područje u okolišnom smislu, a ne e, trgovinsko područje u kojem će se sve voditi kao i do sada, business as usual. Znači imamo ambicioznije planove e, nego li što to ima komisija, a isto tako i visoka predstavnica i predsjednica i, i dakle sve ono što su nam oni podastrali ovdje kao dokumentaciju. Moramo biti suglasni ako se dogodi prodor e, nafte, da su posljedice e, takvog incidenta su e, apsolutno katastrofalni i nećemo ih moći ni na koji način sanirati. A ako mogu navesti primjer Antarktika, gdje je proglašeno najveće zaštićeno područje, prije nekoliko tjedana se to dogodilo, dogovoreno je i sada smo već u fazi realizacije. Zbog toga bismo i mi s naše strane trebali e, sve trgovinske planove i gospodarske planove zamrznuti i koji su na bilo koji način povezani sa e, dakle istraživanjima naftnih pola, plinskih e, polja na području Arktika ili ispod površine Arktika, te gdje bi zaista teška e, nafta, odnosno teški naftni proizvodi, na bilo koji način se prevozili arktičkim područjem. Te svakako moramo imati na umu i ribarstvo e, u Arktiku i e, zaustaviti izlov u arktičkom području. Zbog toga se treba proglasiti E, zaštićeno područje za žive organizme i resurse i svakako bi trebalo zabraniti provoz tankera. Mišljenja smo da u pitanju koja se tiče i strategije za Arktik e, za sve države u okruženju, da se pojačanje trgovine između arktičkih regija ne znači nužno i ne bi smjelo značiti nužno i iskorištavanje prirodnih resursa, e, poglavito kad je riječ o naftnim i e, plinskim e, dakle, nalazištima. Što znači da ova trgovina ne znači da se ukine između ovih arhitektičkih država. Gospodin Takula, vi ste htjeli se priključiti? Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Čini mi se da Vidim da postoji prijevod, pa ću prijeći na finski jezik. Ja dolazim iz e, arktičkog područja, ne baš iz Artika, Arktika, ali blizu e, Arktika e, iz jednog područja u Finskoj. Mogli bismo reći da smo se morali suočiti s jako puno izazova u e, arktičkoj regiji, a tako će biti i u budućnosti. I na to treba obratiti pozornost. Jedan način da se to napravi je da Europska unija tu nešto napravi, a Finska, e, Švedska i Danska su e, doista direktno E, pogođene. Stoga treba uzeti u obzir tu sjevernu dimenziju arktičke regije i treba doista se uzeti u obzir i pobrinuti se zbog e, osjetljivog karaktera ove regije. Trebamo zaštititi okoliš i to je nešto što je i komisija istaknula u svom prijedlogu. Istaknula je posljedice klimatskih promjena te ranjivost, osjetljivost okoliša jako je važno da ustrajemo na izgradnji održive infrastrukture na Arktiku, kako ta područja se razviju, dožive e, investicije, rasti razvoj na održiv način. Kad je riječ o ruskom e, sudjelovanju u suradnji, ekonomske sankcije su na neki način e, stavile Rusiju u drugi plan, ali mislim da nam je potrebno partnerstvo s Rusijom. To je regija koja je geopolitički važna Rusiji i želimo imati dobru suradnju s Rusijom. To je nešto što bi moglo biti e, obostrano korisno. Gospodine predsjedavajući. Naš e, prijatelj David Martin izvjestitelj je i znam da je dobro upoznat s ovom regijom te da je radio na lijepo uravnoteženom e, mišljenju. Radi se o lijepom i doista e, osjetljivom području i ta osjetljivost treba biti uzeta u obzir kako bi ljudi zahvaljujući održivim rješenjima E, mogli kvalitetno tamo živjeti. Potrebna su održiva ekonomska rješenja, kao što sam više već nekoliko puta istaknuo e, na upravo tom načelu treba graditi i infrastrukturu. Evo, i to je to. Hvala. Hvala, a sada predajemo riječ gospodinu e, Tako Petersenu iz Europske službe za vanjsko djelovanje. Da, ja sam više savjetnik za pitanja Arktika u e, službi za vanjsko djelovanje. Hvala što ste mi dali riječ. Mi smo napisali komunikaciju koja je u travnju objavljena i kao što znate želimo upravo uspostaviti ravnotežu između e, ovih aspekata o kojima ste govorili vi u ovome odboru i u drugim odborima. E, klimatske promjene su doista e, važna točka pritiska. Postoje neke stvari koje treba e, izbjeći, a isto tako treba ostvariti prilagodbe E, isto tako smo govorili i o zaštitnim mjerama. Isto tako smo e, uzeli u obzir i ono što je rekao posljednji govornik, a to je da tamo ljudi žive. Radi se o vrlo raznolikoj regiji, no vrlo mali broj ljudi nam dođe i kažu molim vas samo zaštitite regiju. E, oni osjećaju da postoji velika razlika između Arktika u onom području gdje oni žive i oni gdje nitko ne živi. Tako da je potrebno uspostaviti ravnotežu između zaštite i sprečavanje pojave negativnih posljedica i e, održivog razvoja regije. Kad je riječ o prijedlogu ovog mišljenja, naše mišljenje je da je ovo nešto što doista je korisno. Kao što smo čuli i dalje ćemo dobiti, e, se očekuju neki amandmani izvjestitelja u sjeni ali isto tako htio bih reći da pratimo i rad odbora PEŠ i REGI, a isto tako i tu je i odbor AFET. I htjeli bismo iskoristiti e, ovu priliku da upozorimo na širu perspektivu. Postoje e, drugi partneri na Arktiku, to ste i vi istaknuli. E, na njih možda imamo manje utjecaja, na neke imamo više utjecaja i stoga trebamo biti doista pažljivi u pogledu signala koje šaljemo Mm, uzimajući u obzir i sadašnju cjelokupnu situaciju, ali trenutno surađujemo sa svim arktičkim državama kao i onima koje nisu arktičke države, ali su zainteresirane za tu regiju. Na regionalnoj razini surađujemo i sa stanovnicima, s poslovnom zajednicom, s civilnim društvom i nadamo se da smo zapravo došli do zadnje faze u izradi uravnoteženog e, pristupa. Hvala vam na interesu i angažmanu. Vaš doprinos je doista važan. Hvala. Hvala. Pitanje. Helmut, izvolite. Postavio bih pitanje komisiji. Ispričavam se, ako sam dobro shvatio. Meni se čini da ne bismo trebali imati jedan oprezan pristup, nego trebamo imati odvažan pristup e, što se tiče hvatanja u koštac s ovim izazovima. Moramo djelovati, nemamo vremena previše na raspolaganju. Ako sad e, govorimo o vremenu baleti i tako dalje. Naprosto moramo imati jasno definiran pristup ovoj regiji i tu moramo krenuti odvažnije. Hvala. Komisijer, želite li dati odgovor? Jeste li suviše oprezni, a premalo odvažni? Mislim da ćemo u razno raznim situacijama biti suočeni upravo s ovim pitanjem. Znam da je ovaj dom još 2008. donio odluku kojom traži eh, akt o Artiku. Eh, mi pokušavamo odaslati poruku ovoj regiji da smo spremni sudjelovati u radu na konstruktivan način. Međutim, to samo po sebi neće riješiti situaciju na Arktiku. Postoje dodatno zakonodavstvo i postoji angažman ljudi koji žive ondje. Interakcija s drugim državama i subjektima je isto tako važna. Duh ove zajedničke komunikacije mora ići u smjeru ostvarenja ravnoteže. Međutim, kada govorimo o propisima o Arktiku, ne radi se tu o jednom katalogu, radi se o političkoj inicijativi i zato smatram da radimo na tome da imamo jednu konstruktivnu ravnotežu. Osim toga moram vam reći da je općenito e, došlo do pozitivnih reakcija iz ove regije. E, mi aktivno ondje sudjelujemo preko sjeverne dimenzije i surađujemo sa državama u arktičkoj regiji. Kao što znate, u cijeloj Europskoj komisiji postoje e, glavne uprave koje su aktivne što se tiče pregovora o klimatskim promjenama i sada su u Marakešu. E, radimo na ostvarenju promjena E, u odnosu na protokol iz Montreala. Znači, postoji cijeli niz inicijativa koje su u duhu ove zajedničke komunikacije. S druge strane, moramo biti svjesni toga da dolazi do određenog gospodarskog razvoja što se tiče kontrole arktičkih država. Ako želimo na to utjecati, moramo s njima surađivati i mislim da je o tome govorio i kolega zastupnik iz Finske. Ako želimo imati određeni utjecaj, ne možemo se izdvojiti i raditi samo unutar svojih ureda. Znači, ta je ravnoteža vrlo osjetljiva i zahvaljujem gospodinu Šolcu na iznesenom argumentu. Mi naravno e, sa zanimanjem čekamo i e, sam dovršetak rezolucije, odnosno njezinu konačnu verziju. Hvala. Hvala lijepa. Sada izvjestitelj, gospodin David Martin. Hvala lijepa. E, mislim da je moje stajalište slično stajalištu e, službe za vanjsko djelovanje. Trebamo imati sveobuhvatan pristup e, jer kada imamo osjetljivo područje kao što je Arktik moramo imati doista jasno definiranu politiku. E, tu postoje problemi e, klimatskih promjena i Arktik je tu žrtva klimatskih promjena i ljudi ondje trpe posljedice klimatskih promjena. Druga stvar, e, postoje krhki ekosustavi koje moramo biti u stanju zaštititi i očuvati, kao što smo već čuli. Ljudi ondje žive i trebaju dalje živjeti i raditi. I ne žele ondje biti u čahuri, žele biti sastavni dio svijeta. I na posljedku, naš utjecaj je ograničen. Tek smo akreditirani u Arktičko vijeće, ondje je Rusija veliki igrač, Kanada vjerojatno drugi po redu, tako da je naš utjecaj doista ograničen. E, težište moramo staviti na stvari koje možemo ostvariti. E, sugestije koje smo čuli e, vrlo su korisne. E, sugestije gospođe Andrije Kajtinen i mogućnost korištenja finskog predsjedništva je nešto što će biti vrlo korisno. Osim toga, suradnja u sklopu pregovora o CETI može nam ponuditi mogućnosti za ostvarenje napretka. Posebno što se tiče međunarodnih organizacija koje je spomenula gospođa Andrija Kajtinen. Svi smo mi E, partneri, sudjelujemo u određenim međunarodnim organizacijama i možemo kroz njih e, tražiti poštivanje najviših standarda, možemo koristiti i druga međunarodna tijela. E, što se tiče onoga što je rekla služba za vanjsko djelovanje, a tu postoji određena razlika u mišljenju s obzirom na utjecaj Rusije i one koji su aktivni E, ondje. E, koliko sam čuo, Rusija ondje aktivno surađuje u sklopu vijeća i postoje pozitivni odnosi i to je dobra vijest i dalje trebamo na tome raditi bez obzira na to što se zbiva u drugim područjima. Ali naravno, Helmut je u pravu, riječ je o krhkom ekosustavu koji treba očuvati i to na konstruktivan i razuman način. E, svjestan sam ograničenja koje ovdje postoje nažalost. Hvala. Usput rečeno što se tiče rezolucije iz 2008. Nije bilo potpuno jasno definirano da tražimo da se e, usvoji ugovor, nego smo tražili da se razmotri mogućnost takvog pristupa. No, e, mi ćemo nastaviti dalje s aktivnostima na ovom području. 14. E, studenog sljedeći ponedjeljak je rok za podnošenje amandmana, točno u podne. A 5. prosinca imamo sastanak odbora na tu temu. Hvala vam lijepa. Sada prelazimo na desetu točku dnevnog reda. Predstavljanje studije na temu trgovinska politika Europske unije i trgovina divljom faunom i florom. Gospođa Salin Duffy. Rosalyn Duffy, eh, profesorica na sveučilištu u Sheffieldu, koja je sudjelovala u izradi ove studije, koja je također postavljena i na internetu. Dobrodošli, profesorice Duffy. Ako se sjećate, imali smo i radionicu na ovu temu prije nekoliko tjedana. Nastavit ćemo dalje e, raditi na ovoj temi na kojoj radi zastupnica Meklakin, ali sada ćemo prvo čuti prezentaciju o ovoj e, studiji. Deset minuta, izvolite. Hvala vam lijepa i zahvaljujem na tome što ste me pozvali na ovaj sastanak. Imamo ovdje jednu prezentaciju koju bih vam željela pokazati, a tu se uglavnom radi o pravnim i drugim dimenzijama trgovine divljom florom i faunom. Kao prvo ovdje možete vidjeti da što se tiče Europske unije, e, na nju otpada velika količina i zakonitih i nezakonitih projekata na ovom području, a vrijednost je 641 milijun eura 2014. To su najnovije brojke e, koje su prikupljene, a odnose se na promet a e, to e, isključuje ekstra kavijara. Kada bi se i on dodao, količina bi bila daleko veća, odnosno iznos. Ovdje možemo vidjeti raspodjelu proizvoda kojima se trguje i zakonitim i nezakonitim putevima u Europskoj uniji. Uglavnom se radi o medicinskim proizvodima temeljem biljke, ali isto tako ovdje imamo sisavce, reptile, e, beskičmenjake, kavijar i tako dalje. E, nezakonita trgovina posebno je problematična, međutim teško je razdvojiti zakonitu i nezakonitu trgovinu određenim vrstima, budući da tu postoje tjesne veze, a osim toga može doći do e, vrlo nagle promjene u potražnje. Međutim, što se tiče ovih podataka i platforme temeljem koje se razmjenjuju informacije. Ovdje možemo vidjeti osnovne pravce trgovine prema Europskoj uniji. E, Istočkana e, crta pokazuje i izvoz e, ovih proizvoda zakonito i nezakonitim putevima, uglavnom u Aziju. Uglavnom imamo nekoliko pravaca iz Afrike u Srednju Europu, a postoji krijumčarenje u Južnoj Europu, trgovina pticama u Južnoj Europi, a isto tako kopneni pravci. Što se tiče potražnje za trgovinom, zakonitom i nezakonitom, ona je povezana s tim što ljudi u bogatijim zajednicama, ne mora to biti nužno bogatija zemlja, e, su navikni naviknuti na određene proizvode i traže ih, posebno što se tiče prehrambenih proizvoda, kože, tekstila. E, postoji potražnja za kožom reptila u modnoj industriji, ali isto tako i potražnja za e, ovakvim proizvodima kao sastavni dio tradicionalne kineske medicine. Ako primjerice uzmemo e, kavijer i Njemačku, Španjolsku i druge europske zemlje, one su praktički najveći uvoznik e, ovog proizvoda. Osim toga, e, u sklopu cites traži se opći e, sustav označavanja. Riječ je ovdje o jednom od rijetkih primjera koji su navedeni u dodatku prvom gdje postoji apsolutna zabrana, a sve su vrste navedene u dodatku drugom gdje se predviđa zakonita kontrola i praćenje trgovine a temeljem nadležnih tijela u sklopu ove konvencije. Uglavnom se događa da se e, pogrešno označava e, kavijer koji je e, uzgojen u divljini sa iz domaćeg uzgoja. Europska unija je glavni uvoznik i izvoznik, a isto tako i tranzitna regija kada govorimo o zakonitoj i nezakonitoj trgovini divljom florom i faunom. Francuska, Belgija, Ujedinjena kraljevina, Nizozemska i Njemačka su zemlje koje najčešće služe kao tranzitni centri, ali ponovno jako je to teško utvrditi. E, podaci o zapljeni određenih količina ne moraju nužno biti dobri pokazatelji e, količine e, trgovine možda je naprosto potrebno bolje provoditi propise i imati strože mjere u tim zemljama. Europska unija tu ima važnu ulogu i pristupila je konvenciji o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune 2015. sudjelovala na kopu 17. kao član prvi puta 2016. Svih 20 prijedloga Europske unije prihvaćeni su u sklopu CITES-a i to je zapravo dobar rezultat na kojem se može dalje raditi. E, zamoljena sam da naglasak stavim na trgovinu. Trgovinski instrumenti mogu se koristiti u svrhu potpore zakonitoj i održivoj trgovini, a i u borbi protiv nezakonite trgovine i krijumčarenja. E, međutim, trgovinski instrumenti ne mogu biti sami po sebi uspješni, oni nisu dovoljni, moraju se koristiti zajedno sa cijelim nizom e, mjera koje su povezane s razlozima zašto Eh, je trgovina eh, divljom florom i faunom nezakonita. Moramo smanjiti siromaštvo, nejednakost u zemljama iz kojih dolaze eh, ti proizvodi, smanjiti određenu određena kretanja što se tiče potražnje i tako dalje. E, ova trgovina je važan izvor dohotka i e, na nje počeva egzistencija mnogih od najsiromašnijih zajednica na svijetu. I zato je tu važan Europski akcijski plan protiv e, trgovine divljom florom i faunom, jer je tu utvrđena potreba da se stupi u komunikaciju s ruralnim zajednicama i riješe uzroci koji dovode do ove trgovine. Globalni e, vrijednosni lanci posebno su važni kada govorimo o krijomčarenju, međutim obično se tvrdi da je e, krijomčarenje nešto do čega dolazi zbog siromaštva u zemljama porijekla. I upravo zato je potrebno pokrenuti inicijative koje će omogućiti lokalnim proizvođačima i zajednicama da izvuku maksimalnu korist e, za svoje područje. A na taj se način borimo protiv ovog pristupa sa globalnim vrijednostnim lancima. Recimo, eh, ako uzmemo kožu pitona, eh, lova će dobiti 0,5 konačne vrijednosti koja se ostvaruje u Europi. Jer eh, nakon E, prerade proizvoda vrijednost je ogromna. Europska unija može ponuditi potporu kako bi se izgradili kapaciteti u lokalnim zajednicama i ostvario veći potencijalni dohodak u tim područjima. Drugo važno područje su sporazumi o slobodnoj trgovini i GSP+. Europska unija sklopila je e, dogovor sa Korejom, a pregovaramo trenutno sa Japanom osim e, u sporazumu s Japanom nemamo odredbe gdje se izrijekom spominje zakonita ili nezakonita trgovina divljom florom i faunom. E, to su područje u kojima možemo dalje raditi u budućnosti. E, GSP, GSP Plus može uključiti mehanizme koji se također odnose i na trgovinu divljom florom i faunom. TTIP također treba uzeti u obzir kriterije za ovu trgovinu, ali i predvidjeti mjere za borbu protiv korupcije i osiguranje transparentnosti kako bi nacionalne države mogle provoditi propise i ograničiti nezakonitu trgovinu i krijumčarenje. Iako globalna sigurnost poveznica između krijumčarenja organiziranog kriminala i terorizma predstavlja nešto što trenutno uživa veliku pozornost. Ja smatram da postoje i druga područja koja su iznimno važna i na koja moramo obratiti pozornost. Jedan od njih je promet. Jer tu dolazi do velikog rasta E, i to predstavlja velike izazove. Imamo međunarodnu e, radnu skupinu u kojoj sudjeluju i e, Kina i razne međunarodne organizacije. Riječ je o korisnim inicijativama koje pokazuju da industrija prepoznaje ulogu koju ima. Osim toga postoje i neke druge nove inicijative u području prometa. 2015. USAID je predvidio financijska sredstva za program ROOTS, dakle smanjenje mogućnosti za nezakonitu trgovinu ugroženim vrstama e, na čelu čega je e, organizacija Traffic. Osim toga moramo voditi računa o prometu robom, a u sklopu Carinske unije i šengenskog e, područja. To je povezano sa provedbom propisa na području e, prometa E, tu je također iznimno važna elektronička trgovina. E, to može biti jedna pozitivna mogućnost da se uspostavi veza između proizvođača i potrošača. Međutim, to se sve više koristi i za nezakonitu trgovinu zbog niske razine rizika od otkrivanja, posebno kada se e, koriste društvene mreže. Razmjena podataka je isto tako iznimno je važna, ali ono što je ovdje vrlo bitno je bolje koristiti postojeće mehanizme, kao što je baza podataka EU Twix, a ne E, razvijati nove baze podataka. Postoje već mehanizmi, samo ih treba koristiti učinkovitije. I na posljedku trebamo smanjiti potražnju, a tu se mora uključiti cijelo društvo, a za to treba nekoliko godina kako bismo došli do nekih rezultata. Međutim, stvari mogu funkcionirati. Recimo, došlo je do drastičnog pada potražnje za slonovačom u Europi i Sjevernoj Americi 89. Ovaj pristup može funkcionirati. Postoji cijeli niz preporuka u ovom izvješću, nisam sigurna da imam dovoljno vremena sve elaborirati, samo nekoliko riječi. Naglasak Europske unije treba biti na provedbi postojećih i ispunjenju postojećih obveza kako bi se osiguralo da se bolje koriste postojeće platforme za razmjenu informacija. Postojeći sporazumi o slobodnoj trgovini, a i budući, trebaju uključivati odredbe koje se odnose na trgovinu divnom florom i faunom. Europska unija također treba E, podržati razvoj sposobnosti za e, one u lokalnim zajednicama kako bi ostvarili veći dohodak i više profitirali. E, potrebno je isto tako kombinirati potporu kako bismo unaprijedili suradnju privatnog sektora. Tu je bitna i pomoć za trgovinske programe koji se mogu osmisliti na način da pomažu u ovom području. I na posljedku Europska unija treba izraditi smjernice za subjekte privatnog sektora koji aktivno sudjeluju u zakonitoj trgovini e, divljom florom i faunom. To uključuje i promet, e, isporuku a isto tako tvrtke koje se time bave. Trebamo tražiti e, snažnije mjere što se tiče smanjenja potražnje. To je e, najučinkovitiji instrument koji može dovesti do smanjenje trgovine ugroženim vrstama. Hvala vam lijepa. Tadi. Hvala vam lijepa na ovoj interesantnoj studiji. Izvjestitelj izvestitelj za TTIP nisam siguran da ćemo imati šansu uopće pregovarati o ovom segmentu uopće u TTIP-u nisam siguran da li će biti ikakvih pregovora kada više. No, usprkos svemu postoje neke interesantne napomene u vašem izvješću. Dajem sada riječ kolegama. David Martin, hvala gospodine predsjedniče, hvala na prezentaciji teško se ne suglasiti sa svim ono što je rečeno i to vezano uz ove zaključke, ali nekoliko, nekoliko točaka za razjašnjenje. Vaš primjer kavijara je primjer e, svih onih vrsta koje su na neki način isključene iz opće zabrane trgovine i koji na neki spadaju u skupinu zaštićenih e, vrsta koje se uzgajaju i u E, prirodnom okruženju. Sve ono što trebamo se e, treba vidjeti su zapravo da li govorimo o apsolutnoj zabrani ili govorimo o na neki način razdvojiti ove dvije razine proizvodnje, prirodna proizvodnja i dakle e, proizvodnja u okruženju, domaćem okruženju. Ono što je jako važno je da imamo E, u ugovoru sa Vijetnamom imamo poglavlje vezano uz e, divlju floru i faunu, ali ono što moram kazati da e, koje ćete razliku činiti u realnosti, vrlo sam skeptičan kad pogledate poglavlja o održivoj trgovini, postoje na neki način isto tako i neki segmenti koji smatraju da nisu vrlo uspješni i da nisu vrlo učinkoviti i isto tako neka druga segmenti poglavlja koji se tiču zaštite divlje flore i faune. Da li imate kakve prijedloge kako bi se eto na neki način u tom kontekstu mogli unaprijediti recimo da ovaj vitnemski sporazum je početak, ali kako se ova poglavlja trebaju razvijati u budućnosti? Hvala vam lijepa, izuzetno dobra pitanja. Osobno sam mišljenja da ne bih bila za da se uopće uvode apsolutne zabranje trgovine u slučaju kavijara, e, takvi E, su u nekim područjima bili e, dobri, ali nisu bili učinkovati i isto tako i apsolutna zabrana trgovine slonovačom e, u izvoljenim državama nije do konkretnih rezultata. Što se tiče smanjenje potražnje, to je možda bolje nego li zabrana trgovanja, jer čim se smanji potreba i zahtjev, odnosno potreba, tada se smanjuje i sama proizvodnja. Što se kavijara tiče, bolje E, zapravo označivanje proizvoda kako bi se e, nešto koristilo za osobne potrebe i nešto što ne mora proći e, dakle samu klasifikaciju i to je način kako se može nezakoniti kavijar razlikovati od legalnog kavijara. Zapravo je zapravo bolja primjena samih propisa kao takvog. Ja bi se isto tako složila da u velikom broju sporazuma mm, razumijem također da mm, pozdravljam pitanje, znači u svim partnerskim ugovorima i sveobuhvatnim ugovorima, pitanje održivosti, bilo u vjetnanskom ugovoru, obuhvaćamo i e, divlju floru i faunu, i isto tako da smo potpisnice međunarodnih sporazuma. Zaista provedba je bolja u tom pogledu i zbog toga e, je dobro imati te ciljeve, ali ih svakako treba i pratiti. I kako su zapisani u samim sporazumima, to doista može pomoći i članicama da na neki način na nacionalnoj razini e, provode upravo ovo e, istraživanje, odnosno proučavanje onoga što se stvarno događa. Da li postoje neka druga pitanja? Ne. Ja bih sa svoje strane postavio pitanje i vezano s poglavlje u trgovinskim sporazuma imali smo primjer Vijetnama koji smo dosta široko raspravljali tijekom e, sporazuma i pregovorima oko sporazuma s Vijetnamom. Sada čekamo e, naravno i pravnu službu da sastavi E, svoj dio, ali možda nam možete kazati o e, tome koje su to zapravo prednosti, šanse ovakvog poglavlja i eventualno nedostataka ovakvog jednog poglavlja u sporazumima, jer i sa Indonezijom smo u pregovorima i nekim drugim državama u toj regiji. Možda bi bilo dobro znati koji bi bio to zlatni standard za unošenje E, upravo takvih e, segmenata i dijelova u sporazum kada je riječ o divljoj flori i fauni. Drugo što se tiče nadzora na granicama i situacija koje možemo naći u našim lukama, što mislite ili e, gdje imamo dobre primjere, gdje imamo loše primjere i što je potrebno da se unaprijede upravo granične kontrole. Još jednom mišljenja sam da za, zladni standard eh, vjetnamski sporazum je početak eh, jednog takvog standarda, ali zaista je zapravo o primjeni. Kad je riječ o vjetnamskom sporazumu, eh, nacionalna vlada i cc usvojila isto tako sporazum o trgovini divljom florom i faunom. Dakle, na neki način pomoći, potpora u implementaciji i u, na neki način realizaciji samog sporazuma, te isto tako i praćenje same realizacije, nego li samo napisati u trgovinske sporazume. Što se tiče nadzora na granicama, e, graničnim kontrolama mislim da je najveći e, značaj treba dati na vanjske granice Europske unije, a onda pronaći neke mehanizme kad jednom se nađu proizvodi u Europskoj uniji kroz dodatne kontrole, jer pod CITES i VTO pravilima unutar e, slobodnih e, zona trgovine e, je svakako, svakako trebalo da izvršiti dodatne kontrole unutar samog područja. Možda postoji mogućnosti za upravo takve dodatne kontrole unutar šengenskog područja upravo spomenuti sporazumi su E, značajni jer upravo korištenje i uvozi i izvoz malih i srednjih pošiljaka ključno je područje i to je područje gdje Evropska unija može stvoriti nova pravila za nadzor, inspekciju te dati veće ovlasti samim službenicima kada je riječ o pretragama u osobnoj prtljazi. Hvala vam lijepa. Ja bih ovime zatvorio e, ovu točku dnevnog reda i prezentaciju same studije. Mislim da su svi dobili primjerak e, studije, odnosno da na web stranici imate i studio, a isto tako i sažetak. Hvala vam lijepa. Mi ćemo nastaviti pratiti ovu točku. E, za pet e, minuta započinje sastanak koordinatora, to je zatvoreno za javnost e, i popodne počinjemo sa danom trgovinske politike, točno u dva sata, to sat vremena ranije nego što je to uobičajeno, dakle točno u dva sata popodne, 14 sati, dan trgovinske politike, a sada za pet minuta sastanak koordinatora.